slučaj Amina Mekija Medanija. Riječ ima gospođa Sargentini. Hvala lijepo predsjedniče. Mi smo ovdje kako bi zatražili pozornost za tri aktivista za ljudska prava u Sudanu, Medani Abu Alsa i Mohameda Agara. Mi smo ovdje a stajali smo ovdje i prije ljetnih praznika da upozorimo kako je u Sudanu jedna žena uzatvorena skupa sa svojim djetetom. I mislim da možemo i dalje to činiti, naime stajati ovdje i nešto tražiti jer znamo da vlast u Sudanu uopće ne poštuje ljudska prava. Gospodin Medani je uhićen u Kartumu, glavnom gradu Sudana, kad se vraćao s konferencije u inozemstvo. Tamo je potpisao jednu deklaraciju, zapravo jednu rezoluciju u kojoj se tražilo da se demokracija uvede, uspostavi u Sudanu i da se uspostavi i otvori dijalog sa opozicijom u samom Sudanu te da se organiziraju prijevremeni izbori. Izbori u travnju 2014. se inače kazano, 2015. se neće moći kredibilno provesti. Vidite, u Sudanu se kao da smo se vratili u prošlost svaka stimulacija bilo kakvom slobodarskom življenju i mišljenju biva ugušena od vlade. Jučer smo razgovarali o procesu u Kartumu, kartumskom procesu. Hoće reći da bi se evropske države potpisale sporazum sa sjevernoafričkim zemljama u kojima bi se osiguralo da svi migranti ostanu u Africi i to pristupilo i su potpisao i sudanska vlada iz Kartuma. A sad mislim da je prava sramota kad pomislim šta se događa sa aktivistima za ljudska prava i ovim uhičenim borcima, uhičenim humanistima, da mi s druge strane potpisujemo sporazume i ugovore sa Sudanom, a s druge strane se ništa ne događa tamo na području ljudskih prava. Molim vas za tišinu. Tišina, molim vas. A sada gospodin Zeller kolegice i kolege u svibnju ove godine je međunarodna zajednica jednostavno bila užasnuta e, smrtnom presudom protiv sudanske kršenke Almišak, koji su trebali odmah biti smaknuta. hitna međunarodna reakcija i prosvjedi i demarši su uspjeli u tome da ne bude smaknuta i da bude čak i oslobođena. A sada gospodin Medani, jedan dokazani aktivist i borac za ljudska prava u, svojoj zemlji koji je uhićen treba našu pomoć. 6. prosinca ga je tajna policija uhitila u njegovoj prestolnici i to zato što je supotpisao Sudan Kol. Sudan Kol traži da se završi prekinu ponovno izbile borbe u Sudanu između različitih frakcija da se poštuju ljudska prava prava i da se pripremajući izbore koji će biti organizirani da oni budu demokratski i da krene dijalog među svim frakcijama. Doktor Medani ima 76 godina, ovisi o stalnom uzimanju lijekova, a te lijekove mu sudanske snage sigurnosti ne daju. Prema tome za njega je to više nego opasno po život i mi tražimo od sudanskih vlasti prvo da njega hitno puste, a zatim da krenu u jedan proces demokratizacije i otvorenog dijaloga sa ostalim frakcijama i poštuju svoje ljude i građane. Gospodine predsjedniče, što se događa? Mr. President, e Gospodine ECR traži od sudanskih vlasti da pusti gospodina Medanja i to odmah. Njegovo uhićenje nije bilo samo samovoljno, a njegovo zadržavanje se zapravo smatra kao osveta zbog njegovih aktivnosti u borbi za ljudska prava. Nakon njegova uhićenja, nakon što se vratio iz Adisa, pojavile su se velike zabrinutosti zbog njegove sigurnosti. Ima 76 godina, ima visoki krvni tlak i dijabetesa i mora uzimati lijekove. Sudanske vlasti i njihov e, predsjednik Omar al-Bashir, optuženi ratni zločinac, podržavaju ovakvo postupanje. Osim što tražimo e, puštanje gospodina Medanja, pozivamo isto tako zaustavljanje svakog oblika zlostavljanja i zastrašivanja aktivista za ljudska prava, te na kraju da se e, poštuju sve svi instrumenti, svi međunarodni instrumenti za ljudska prava koje su dan uostalom i ratificirao. Hvala vam, a sada gospodin uh, Viden Hvala lijepo predsjedniče. Mi se evo već treći puta u vrlo kratkom vremenu bavimo stanjem u toj regiji problematikom ljudskih prava i stalno čujemo da bi to moglo biti u interesu stabilnosti Ehm, ovdje i zbog opće ugroze stabilnosti u zemlji malo suspendirati ljudska prava. To je jako opasna situacija. Stabilnosti u zemlji će biti tek kad se budu poštovala ljudska prava. Kao što je to tražio Sudan Kol kojeg su početkom prosinca najraznovrsnije frakcije i skupine su potpisale, a među njima i doktor Amin Meki Medani, ugledan bivši političar i gorljivi borac za ljudska prava. Mi tražimo hitno oslobađanje od doktora Medanije iz zatvora i tražimo od sudanske vlade da napokon otvori dijalog sa konstruktivnim snagama u svojoj zemlji kako bi se stanje stabiliziralo. Hvala, sada gospodin Korao. Hvala vam gospodine predsjedniče. Kolege, jeste li čuli za Sudan Call? To je poziv za e, završavanje sukoba te e, prikupljanje potpisa za uspostavljanje tranzicijske vlade u ovoj državi. Eto, poziv na takvu inicijativu je završen u trenutku kad je sudanska obavještajna sigurnosna služba počela uhićivati potpisnike. Među potpisnicima je gospodin Medani. On je odvjetnik i aktivist za ljudska prava i Faruga Buejsa. On je čelnik oporbe. Ti su ljudi uhićeni samo zbog toga što su odlučili izraziti svoje negodovanje protiv vlade. I što se sada događa? Događaju se sustavna kršenja ljudskih prava protiv svih onih koji žele pokazati bilo kakav mirovni otpor. Ove su osobe hrabre osobe i mi moramo pomoći i obraniti ih. I nadam se da ćemo usvojiti ovu rezoluciju koja ima upravo za to za cilj. Hvala vam. A sada gospodin Pet štovani predsjedniče situacija u sudanu još uvijek izaziva našu pozornost imamo stalna izvješća o mučenjima političkih aktivista kao i e, totalno nepoštovanje ljudskih prava zatim nasilno ponašanje sudanske vojske protiv recimo djece pogotovo maloljetnih djevojčica i tako dalje i tako dalje sudanska vlast vlada se mora poštivati međunarodne standarde pogotovo pogotovo e, standarde UN-ove povelje iz 1988. kao i sva ostala međunarodna instrumenta i povelje koje su potpisala. Uhićenje doktora Mekija Medanija još jedno primjer što je sve loše i krivo u Sudanu. Mora ga se hitno osloboditi. Tužitelj Međunarodnog suda za kaznenog suda je već prije nekoliko godina počeo skupljati različite dokaze protiv predsjednika Albašira u kojoj mjeri je počinio zločine protiv čovječanstva, ratne zločine i ostalo. ICC mora napokon provesti ono što je odlučeno kako bi se zaustavila nastavak ovog nasilja, kršenja ljudskih prava i kako bi se oslobodili svi politički zatvornici, pogotovo aktivisti za ljudska prava. Hvala. Hvala sada gospođa Veržao. Hvala lijepo predsjedavajući. I ja spadam među one koji su sinoć se jako izjasnili protiv procesa iz kartume i to se posebno odnosi naravno na situaciju u Sudanu s obzirom da je al predsjednik tamo 998. E, nadamo se da je njeg, toj eri vlade i toj političkoj vlasti uskoro došao kraj. Postoji naravno i sporazum iz Adisa Beba kao što znamo, ali nakon toga novo bombardiranje civilnog stanovništva, represija u cijeloj zemlji, dakle kompletno tlačenje svih boraca i svih aktivista za ljudska prava, pogotovo uhićenja onih koji su supotpisali inicijativu Sudan Call. Međunarodna zajednica se drži na distanci, a to je neopravdivo. To se ne da opravdati i mora se izmijeniti. Mi moramo tražiti da se svi politički zatvorenici oslobode, ali osim toga moramo poduprijeti aktivnu sudansku oporbu u njezinom zahtjevu da uspostavi politički dijalog kako bi se e, situacija u zemlji napokon demokratizirala i stabilizirala. Gospodin Kambus nikad nisam smatrao da govorim e, pred javnošću kao što to činim sada. Neću koristiti svoje vrijeme da rezimiram sve ono što je do sada rečeno jer je to već e, detaljno rečeno. Gospodin Medani se čini kao opasna osoba, 76 godina ima, e, ima pati od određenih bolesti, no zadržen je s ostalim članovima svoje organizacije zbog toga što je želio bolju budućnost za svoj narod i zbog toga što je to želio ostvariti mirovnim putem zbog toga što je branio demokratske vrijednosti zbog toga što je branio građanska prava sve ono što i mi u europskoj uniji dijelimo jer su i to naše vrijednosti čini se da je baš opasan zato što želi stati na kraj e, nasilju koje razdire različite regije u sudanu i zato što želi provesti potrebne institucionalne gospodarske reforme sudan se nalazi u kritičnom trenutku dijalog je e, dijalog ne napreduje dobro i e, osoba poput medanija je vrlo potrebna europska unija mora natjerati vladu u sudanu da zajamči slobodu medija slobodu udruživanja poštovanje ljudskih prava te da odmah pusti na slobodu gospodina medanija i ostale aktiviste hvala vam gospodine e, predsjedniče a sada riječ ima gospođa Kenđe. hvala vam gospodine predsjedniče Vjetrovi rata na jugu se nisu smirili. I danas slušamo o kršenjima ljudskih prava u, u cijeloj zemlji od strane različitih organizacija za zaštitu ljudskih prava. Masakri u Darfuru, bombardiranje e, populacije u južnom Kordfanu te e, zastrašivanje stanovništva u području Plavog Nila, sve su to događaji koji dokazuju da se kršenje ljudskih prava provozi sustavno. Osim toga, e, provodi se i zlostavljanje i zastrašivanje svih oporbenih glasova. E, slučaj e, Medanija, gospodina Medanija je jedan od tih glasova. On je uhićen prije nekoliko dana, ima 76 godina i samovoljno je zadržan od strane Sudanske obavještajne sigurnosne službe. Ovom rezolucijom, gospodine predsjedniče, tražimo početak mirovnog i uključivog dijaloga kojim će država krenuti putem vladavine prava. Bez e, mira u Sudanu i, proces za smirivanje i stabilizaciju roga Afrike će također propasti, a to će naravno imati i strašne posljedice i na migratorne tokove. Korak prema miru mora početi sa dijalogom. Hvala vam, a sada riječ ima gospodin Tomaševski. Gospodine predsjedniče, političko i socijalno stanje u Sudanu je sve manje i manje stabilno. E, zemlja je došla do velike prekretnice u svojoj povijesti. Javne vlasti su vrlo represivne i koriste najrepresivnije moguće političke tehnike i prakse, pogotovo da bi svaku slobodu izražaja i svaku političku diskusiju E, kompletno iskorijenili. To je protiv svih pravnih, ali i međunarodnih i humanih standarda. Kao član Libevog odbora ja bih želio posebnu pozornost svima skrenuti na uhićenje doktora Medanija. On je želio zaštititi temeljna prava sudanskog naroda. Europska unija mora reagirati i tu vrlo oštro i vrlo hitno. Također trebamo obratiti pozornost na vjerske progone. Pitanje vjere i svih se mora ovdje riješiti jer to ne može biti temelj za bilo kakav politički ili drugi progon. Ne smijemo tolerirati otvorenu diskriminaciju. Hvala lijepo. Hvala vam. Molim vas sve za tišinu. Budite ljubazni i malo se smirite. Gospodin Castaldo. Hvala vam predsjedniče. Jako puno toga možemo reći o Sudanu i sve su nažalost bolne. Mogli bismo govoriti o humanitarnoj krizi u Darfuru, kriza koja, kojoj se ne vidi rješenje. Ili činjenica da Međunarodni kazneni sud je odnedavno suspendirao postupak za zločine protiv čovječnosti koji su počinjeni u rengiji. i postupak protiv predsjednika Albašira. To sve zbog nedostatka inicijative Ujedinjenih naroda upravo u tom svrhu i zapravo sve resursi koji su potračeni time što je taj proces pokrenut. Želim sada e, uputiti jedan poziv, poziv za gospodina Medanija, odvjetnika, aktivista za ljudskog prava, e, hrabrog čovjeka, ali i bolesnog i starog, koji je uhićen samo zbog toga što je potpisao inicijativu Sudan Call, a cilj te inicijative je da se pomogne narodu da izađe iz diktature. Čitav niz drugih osoba je uhićen zbog e, istih razloga. Oporbeni političari, novinari, i svi oni koji su skupo platili želju da žive u slobodi. Osloboditelji. Tu poruku šaljem međunarodnoj zajednici i sudanskoj vlasti. Oslobodite ih, zato što zemlja koja uhićuje vlastitu djecu je zemlja koja uništava i ubija svoju budućnost. Hvala vam. A sada gospodin eh, Šoprad ima riječ. Gospodine predsjedniče, štovane kolegice i kolege. 6. prosinca je gospodin Medani, ugledni borac za ljudska prava, uhićen od strane sudanskih sigurnosnih službi, što ponovno pokazuje da je Sudan i dalje u jednom vrlo krvavom građanskom ratu i da i dalje ograničava sve slobode, a u slučaju gospodina Medania recimo slobodu mišljenja. A s druge strane imamo isto tako i kompletnu diskriminaciju ograničavanje vjerskih sloboda. Sjetimo se samo progona kršćana u toj zemlji. Mi se sjećamo sudbine Mirjam koja je kršanka u toj zemlji koja je zbog apostaze osuđena na smrt pre od jednog suda u Kartumu. Ta država je stvarno model kompletne model upravo za maksimalnu represiju i maksimalnu aroganciju prema svom svojim narodu. Mi nismo ovdje da diktiramo ljudima i propisujemo kakve trebaju političke režime provoditi i mi ne interveniramo, mi se ne miješamo, ali mi ne možemo prihvatiti zločine i diktaturu i zato se zauzimamo. Hvala lijepo, a sada gospođa Geringer. Hvala lijepo predsjedniče. Mi smo ponovno vraćamo u Europskom parlamentu na problem progona ljudi, pogotovo aktivista za ljudska prava u Sudanu. 6.12. je 76 godina stari doktor Amin Medani uhićen. I to je bio odgovor na to što je sudjelovao u inicijativi i supotpisao inicijativu za uspostavu pravne države i demokracije u Sudanu. Dakle, ta inicijativa je tražila da se okončaju sukobi u različitim dijelovima Sudana zauzimala se za društvene i gospodarske reforme. Mi apsolutno osuđujemo njegovo uhićenje, pogotovo što ga se tamo drži bez lijekova koji su mu nužno potrebni. Prema tome je ugrožen njegov život i stoga tražimo hitno puštanje doktora Medanija i ostalih političkih zatvorenika i boraca za ljudska prava pogotovo. Tražimo od sudanskih vlasti da poštuju UN-ovu konvenciju o temeljnim ljudskim pravima kao i slobodi vjera i slobodi iskaza. Hvala lijepo, a sada gospodin Majer. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Kao što smo već čuli danas, gospodin doktor Medan je početkom 12. mjeseca uhićen od strane vlasti u Sudanu. Razlog, koliko ja znam, još uvijek nije posve jasan. Vjerojatno zato što je supotpisao Sudan Call. To je dakle inicijativa za mir i demokraciju u Sudanu. Tragično je, pogotovo po mom mišljenju, što je jednom čovjeku od 76 godina uhite zato što se zauzima za demokraciju i vladavinu prava. Ali ne moramo tako daleko gledati kao što je Sudan, jer su 14. prosinca ove godine 31 osoba je uhičena u Turskoj. 31, mnoga među njima su bile, među tim ljudima su bili novinari. Za mene je to posebno zanimljivo kako to Turska postupa kad pomislimo da europski poreznik godišnje daje jednu milijardu, ponavljam, jednu milijardu eura godišnje kao pomoć za približavanje Europskoj unije daje Turskoj. Ukupno je 4,9 milijardi do prošle godine u tom, na taj on način isplaćeno. Međutim, nismo postigli nikakvu dodanu vrijednost i Izgleda da se Turska, umjesto da se približava, sve više udaljuje od naših vrijednosti. Hvala lijepa. Hvala. Sad bismo trebali imati eh, spontano javljanje za riječ, no nemamo vremena za to tako da ništa od toga. E, nakon završetka e, ove rasprave govorom gospodina Vedove, prije njegovog govora želim poželiti dobrodošlicu zaslanstvu iz švicarskog parlamenta koju vodi gospođa Kati Risling te e, potpredsjednici odbora za vanjske poslove nacionalnog vijeća te odbora za vanjske poslove države. Švicarsko izaslanstvo je sudjelovalo